predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o situaciji u Burundiju. Povjerenik Navračiš ima riječ. gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici, kao što znate, e, u proteklih nekoliko mjeseci čuli smo više rasprava o tome što se događa u Burundiju. Međutim, e, mislim da postoji razlog da se danas popodne ponovno pozabavimo ovom pitanjem. Kao što je povjerenik Mimica rekao u travnju u parlamentu, važno je da Burundci znaju da imaju pobornike izvan svoje zemlje koji ih e, žele podupriti ostvarenju dugoročnih ciljeva. To se može ostvariti tako da se E, dugoročno e, pazi na njihove ambicije i želje, te da se štite njihova temeljna prava i ljudske slobode. E, međutim, došlo je do razvoja događaja koji su doveli do zabrinutosti Europske unije. Kao što znate, odluka vladajuće stranke da se e, nominira predsjednik Nukurunziza e, ponovno za mjesto predsjednika dovelo je do problema. Situacija se e, pogoršala sa pokušajem državnog udara 13.5. I ovo definitivno nije način e, poticanja otvorenosti i e, transparentnosti. Ovu krizu riješa, e, treba riješiti u duhu konsenzusa i pomirbe. Očito je da međunarodna zajednica, uključujući i Europsku uniju, se suočava s vrlo teškom situacijom. Kao što je visoka predstavnica Mogherini rekla nakon događaja 13.5. da mi trebamo prije svega razmišljati o potrebama sigurnosti e, tamošnjeg stanovništva i bitno je da situacija ne izmakne kontroli. E, ta bojan, bojazan e, uključuje i regionalni aspekt. Iz humanitarne perspektive, od, od kada je počela humanitarna kriza u Burundiju, došlo je do velikog priljeva E, izbjeglica. E, intenzitet tog priljeva se povećala u proteklih nekoliko tjedana. E, gotovo sto tisuća ljudi pobjeglo je u Demokratsku republiku Kongo, Tanzaniju i u Gandu i Ruandu. Pažljivo se prati situacija te već je poslano 1,5 milijard milijuna eura da im se pomogle. E, razmišlja se o dodatnim e, sredstvima da se pomogne e, izbjeglicama iz Burundija i kako bi se spriječile epidemije poput kolere. Sada bih htjela nešto, htio reći nešto o političkoj situaciji našoj reakciji. Europska unija podupire Burundi u demokratizaciji nakon e, završetka građanskog rata. Ove, godine parlamentarni i predsjednički izbori e, trebali su biti kamen temeljac za dugoročni demokratski razvoj Burundija. Zato podpredsjednica Mogherini je odlučila e, poslati promatračku misiju Europske unije, a David Martin, zastupnik u parlamentu, je trebao biti voditelj te misije. E, htio bih zahvaliti gospodinu Martinu, njegovom timu, e, na naporima koje su uložili u proteklih nekoliko tjedana. Sveukupno gledajući, e, uvjereni smo da će primjena sporazuma za Bručce biti ključni za mir. Ne smijemo ignorirati činjenicu da je kandidiranje za treći predsjednički mandat e, ključno za probleme u ovoj zemlji. Interesi zemlje trebaju biti prioritet e, kako bi e, izbori uspjeli potreban je širok konsenzus po ovom pitanju. Ideja promatračke misije za izbore kao i financijska potpora za izbore bi trebala dovesti do E, procesa koji je vjerodostojan i pošten i koji bi osigurao da se ishod izbora prihvati. To je i dalje naš e, cilj, ali da bi se on ostvario potrebno je e, zadovoljiti određene uvjete. Nažalost, mi smo bili procijenili da tih uvjeta nema prije svega primijetili smo e, kontinuirane restrikcije neovisnih medija, slobode izražavanja i okupljanja, pretjeranu uporabu sile protiv prosvjednika, klimu, zastrašivanja e, civilnog društva i oporbe, te nedostatak povjerenja u e, tijela nadležna za izbore što, ono što se dogo, događalo u proteklih nekoliko dana nije nas umirilo i zbog toga smo obustavili rad promoke misije kao i našu e, financijsku potporu izborima. E, mi nismo jedini koji preispitujemo kredibilitet izbora. I e, dva člana izborne komisije, izbornog povjerenstva su dali ostavku. Afrička zajednica isto tako je odustalo od slanja e, promatračke emisije u ovom trenutku. Međutim, ovo nije kraj priče. Ako se e, domaći e, dionici dogovore oko uvjeta za održavanje izbora, mi ćemo poslati e, promatračku misiju te dati potporu procesu. Što znači da se sada trebamo koncentrirati na e, zadovoljavanje tih uvjeta. E, svi trebaju djelovati u dobroj vjeri, uključiti se u dijalog kako bi se osigurali uvjeti za demokratske izbore, a vlada Burundija treba uključiti sve domaće dionike vraćajući povjerenje kroz konkretne mjere. Europska unija podržava sve što može dovesti do mirnog rješenja političke krize u Burundiju, a prije svega e, rad istočnoafričke zajednice e, međunarodne konferencije e, regije velikih jezera i Afričke unije. Kao što znate, u Dar el Salamu 31.5. održan je hitan summit. Htio bih vam spomenuti neke zaključke s tog samita jer su oni e, bitni za e, naš pristup koji ćemo svoditi u, u budućnosti. Mi se slažemo s e, Afrikom da u teškim e, okolnostima da je gospodin Džinit olakšao politički dijalog koji je jedini e, put naprijed. On ima naše puno povjerenje i bitno je da sve snage podupire, po, podupru njegove napore. 5.6. E, glasno govornik gospođe Mogherini je izdao priopćenje kojim poziva sve strane da se uključe u dijalog te da se e, pomogne istočnoafričkoj zajednici, Afričkoj uniji da dođe do konsenzusa. To je poruka koju šaljemo lokalno i, među, i um, šaljemo i međunarodnoj zajednici. Podupiremo poziv istočnoafričke zajednice da se odgode izbori. Isto tako je e, potpisan predsjednički ukaz kojim se definira novi termin izbora. Međutim, to neće biti relevantno ako to ne bude popraćeno ozbiljnim naporima da se dođe do konsenzusa te da se poduzmu svi koraci kako bi ovi izbori bili vjerodostojni. Stoga je bitno da se zaključci istočnoafričke e, zajednice poprate konkretnim e, akcijama. To znači da sve E, se stranke uključe i da se razoružaju e, paravojne postrojbe. Treba osigurati poštivanje ljudskih prava i sigurnosti. Najbitnije je da vlada osigura da se ovi uvjeti zadovoljete, da se spriječi i zaustavi nasilje. E, Europska unija treba revidirati ove opcije na dugi rok, ali treba uzeti u obzir osjetljivo sadašnje situacije. E, izbori neće biti e, jednostavni za provođenje i treba poduprijeti napore istočnoafričke zajednice te treba usredotočiti napore na smirivanje političke klime. E, mi to činimo, ali pritom po, podsjećamo Burunce na načela koja su bitna nama i našim partnerstvima. Sporazum iz Kotonua je jasan. Potrebno je štititi ljudska prava, demokratska načela i vladavinu prava. To su ključni elementi i to trebamo imati na umu, ali istovremeno trebamo otvoriti mogućnost burundicima i njihovim partnerima u Africi da pronađu održiva rješenja za sadašnju krizu. Gospođo predsjedavajuća, završit ću tako što ću ponoviti Eh, ono što je rekao eh, gospodin Mimica prošli mjesec. S obzirom na sadašnje eh, stanje, komisija treba razmisliti o nekim dodatnim mjerama vezanima uz razvojnu suradnju Europske unije s Burundijem. Ali imajući sve to na umu, treba imati na umu učinak koje različite mjere mogu imati na iznimno siromašno stanovništvo i na ugroženu stabilnost ove krhke zemlje. Doista se veselim što ću čuti mišljenja uvaženih članova zastupnika. Hvala. E, Hvala gospodine povjereniče. Sada ćemo čuti mišljenja u ime klubova zastupnika. Prije svega predajem riječ gospodinu Zeleru u ime EPP-a. Imate tri minute, izvolite. Zahvaljujem predsjednice uvaženi kolege. Ispravno je važno da ovdje u Europskom parlamentu ponovno u ove godini pogledamo na, prema Burundiju nakon godina mm, građanskog rata i stotine tisuća mrtvih Burundi je krenuo e, u ovom desetljeću prema stabilizaciji, demokratizaciji, parlamentarnim izborima i Eh, ali usprko svemu tome to je još uvijek jedna od najsiromašnijih zemalja u svijetu, ali ipak je krenula korak eh, u smjeru prema više demokracije i sigurnosti za svoje građane. I Europska unija bila je spremna podupriti taj proces, dati 6 milijuna eura za provođenje izbora i poslati promatračku misiju za izbore Europske unije koja je bila spremna pratiti izbore. Ali najavom sadašnjeg predsjednika E, Nkurunzize i e, da će bez obzira na ustav se kandidirati treći puta. Izgleda da su svi napori za slobodne i fer izbore u Burundiju više manje propali. U glavnom e, gradu demonstracije su ugušene silom, više od 20 žrtava. Mnogi su stanovnici pobjegli iz zemlje i postoje izbjeglice žene, djeca, a predsjednička stranka e, terorizira e, sve koji su u opoziciji građane. E, vojni puč već je propao, a e, sporazum iza e, koji je donio sporazum između etničkih skupina Hucija i Tutoa sada je u opasnosti i Neke su se institucije kao Katolička crkva već povukle u pripremi za izbore iz e, grada. I to sada prije e, samita za afričkih e, zajednica. Ali, eto, ipak Afrički samit nije ništa rekao po pitanju trećeg mandata sadašnjeg predsjednika Kurunzize i to je također i opasnost e, za cijelu regiju jer sljedeće godine su izbori u Demokratskoj republici Kongo 2017. u Ruandi i tamo bi se onda moglo dogoditi da e, bi predsjednici onda protuustavno mogli htjeti produljiti predsjednički mandat na treći period, na treći mandat. Sada, naravno, mnoge izbjeglice iz Burundija postaju teret i susjednim zemljama Kongu, Ruandi, Tanzani. I mi kao Europska unija bismo trebali u suradnji s e, Ujedinjenim narodima i unijom i državama Afričke unije učiniti sve što možemo da se još ove godine održe slobodni izbori u Burundiju koji, e, jer e, postoje mogućnosti za utjecaja, možemo iskoristiti financijske E, pritisak e, zaustaviti tok financijskih sredstava prema Burundiju, pomoći izbjeglicama i također pomoći narodu da iskaže svoju volju e, i podupriti ih u željom, želji za slobodnim predsjedničkim izborima. Zahvaljujem. Gospodin Zeller, prihvaćate li plavi karton? Gospodine Etriđe, da, izvolite. Gospodine Etriđe, izvolite. Zahvaljujem. Slušajući ovaj govor, pitam se, smatrate li da mm, porezni obveznici Europske unije koji se tako opravljaju od najdublje recesije koja traja u mnogim generacijama bili bili tako doista sretni da se njihov novac troši i vrijeme na mjesta kao što je Burundi kada još uvijek u našim e, državama E, još uvijek vlada takva situacija. Mislite li da će to sretno pozdraviti svi porezni obveznici u Europi? Gospodine Zela, izvolite. Kao što znate, to je ključna zadaća zemalja Europske unije da pomogne zemljama u razvoju, a to je i Burundi, ako želi na putu prema demokracije. To je i svrha razvojne pomoći. Upravo zato moj poziv da sve dok se tamo ne pojasne odnosi, da se zaustave plaćanja, a neke zemlje članice kao Belgija i Nizozemska već su to i učinile. E, gospodin Martin David, dvije i pol minute za SED. Zahvaljujem predsjednice. Kao prvo pozdravljam e, činjenicu da komisija i službe za vanjske djelovanje su stavili milijun i pola eura za pomoć e, izbjeglicama. Ali jasno je da nestabilnost u Burundiju nije e, krivnja susjeda i susjedi ne bi trebali platiti cijenu za to i svaka pomoć koju možemo dati je vrlo dobro došla. Također zahvaljujem povjereniku na e, ljubaznim komentarima o mojoj ulozi glavnog promatrača i želim reći da dok sam bio u Burundiju sam doista bio e, pod dojmom e, angažmana službe za vanjske djelovanje i komisije u pronalaženju konstruktivnih rješenja za vrlo ozbiljne probleme s kojima se suočava Burundi. I naravno i bio sam tamo i dok se raspravljalo i o aktivnostima prema članku 96. Dakle, kao što je rekao povjerenik, e, neposredni uzrok nemira u Burundiju je odluka predsjednika Nkuriziza da e, se kandidira po treći puta i e, naravno bez obzira što on pri, prisilio vlastiti ustavni sud da kaže ovo ili ono to krši mirovni sporazum i zaruše i zbog toga su izazivali e, protesti nastale na ulicama koji su ugušeni od strane policije koja je pokušala ugušiti te mirne e, proteste e, u glavnom gradu i ono što se e, događa je da su sada E, sukobi između službenih i e, paravojnih postrebi. A, naravno ako treba, ako želimo slobodne izbore, opozicija mora voditi kampanju. Ono vrijeme koje sam ja bio tamo jasno je pokazalo da stranke koje imaju potporu vlade mogu držati e, predizborne kampanje i E, bilo a bilo koji napor, napor opozicije da dođe u javni prostor je brutalno ugušen. I kao što rekla komisija, trebamo osigurati ponovno otvaranje medija i doista sam e, vidio da u situaciji s jedne stranice e, da postoje doista situacija gdje su neke radio stanice zabranjene, a onda E, su čak i dizane u zrake, a onda nakon toga e, što su dignute u zrak, onda im je vlada rekla pa dobro sad možete emitirati, jer sad više nema još čime emitirati. Znači u stvari situacija ne izgleda baš najbolje i e, sada je e, 20, za 9, 29. lipnja je, sa 9, 29. lipnja na 15. srpnja premjestan e, izbori, ali u ovom trenutku ne izgleda kao da će Europska unija moći prisustvovati e, kao promatrači izborima. Hvala gospodine zastupniče. Gospodine Mišel, imate dvije minute. E, gospodine povjereniče, gospođo predsjednice, naravno ne smijemo više zatvarati oči pred problemima i masakru koji se odvira u Burundiju. Neovisna televizije, e, neovisna televizija i radio je danas uništena. E, novinari su napustili zemlju, neki rade tajno, i ništa nije napravljeno e, da bi se zaštitio e, vođa oporbe koji je stradao 2013. godine i zapravo se sve svodi na zapravo pobunu protiv e, pravnog poretka i treba znati da, da već 21 godinu traje situacija koja je sada dovela do prave katastrofe. Ja sam sudjelovao e, u ime Europske unije 2001. godine u pregovorima i mogu tvrditi da odluka Nkurunzize da se ponovno kandidira za predsjednika je potpuno suprotna e, sporazumu iz Abruze. Dakle, on je time diskvalificiran. Što komisija treba napraviti? Sasvim je jasno da postoje efikasna sredstva, jer Europska unija treba reći jasno da vlada koja je rezultat izbora koji će ovako ne e, biti organizirani tu vladu ne smijemo priznati i e, treba otvoriti medijski prostor, e, treba omogućiti vođi oporbe da se vrati iz egzila i treba odmah prestati s maltretiranjem civilnog društva. E, treba zatvoriti e, strane bankovne račune e, vođa i treba spriječiti prijetnje e, upućene prosvjednicima. Predsjednik Nunku Riza više ne može biti predsjednik. To mu treba jasno reći. Vi morate mu to moći otvoreno reći. Hvala gospodine zastupnike. Gospođo Veržija, imate dvije minute. Hvala gospođo predsjednice. Od posljednje rasprave nakon što se Nkurunziza e, kandidirao za treći mandat e, došlo je do nasilja koje ne prestaje. 90 e, tisuća burundijaca je napustilo zemlju. Šefovi oporbe su napustili zemlju. 23 petog vođa oporbe je ubijen. Danas su glavni čelnici oporbe ili u egzilu ili rade tajno. E, izborno povjerenstvo je objavilo novi e, termin izbora koji neće ništa riješiti. Predsjednik je diskvalificiran, on nema e, legitimitet kandidirati se ponovno. Oporba je odmah odbila nove datume izbora i e, potrebno je uspostaviti novo izborno povjerenstvo e, burunske vlasti e, se kriju i iza institucionalnog kaosa i kažu da je više nemoguće otkazati izbore. Potrebna je jača mobilizacija međunarodne zajednice. E, promatračka misija Europske unije i dalje može obaviti svoj posao ako se e, zadovolje e, minimalni uvjeti za održavanje, mirno održavanje izbora. Međutim, ovaj kalendar nije realističan. Krh ka ravnoteža iz Aruše e, može dovesti ponovno do građanskog rata. E, prosvjednici su aktivni. 50% e, proračuna zemlje dolazi od međunarodne e, pomoći. Financijski pritisak je velik. E, Europska unija se treba usmjeriti prema e, civilnom e, društvu. To je napravila i belgijska vlada. E, trebamo učiniti sve da bismo spriječili novi masakr. Gospodin Hojbuš, Situacija u Burundiju doista je ozbiljna, o tome je mnogo toga već rečeno. I to je još ponovno rezultat e, pridržavanja moći starog autokrata koji ne želi otići. I sada su odgođeni izbori na pritisak regionalnih organizacija e, istočno e, afričkog vijeća, ali ovaj e, držanje za želju da se treći puta kandidira uopće narušava mirovni sporazum e, iz Aruše i pitanje je sada što ovdje može učiniti međunarodna zajednica. Međunarodna zajednica mora pažljivo pratiti burunske medije, posebice Međunarodni kazneni sud bi to treba činiti posebice se usredotočiti na one mediji koji su 94. E, upravo poticale ovu mržnju između e, Hucija i e, Hutua i Tucija kako se ne bi ponovno dogodilo takvo huškanje iz međunarodna A također Međunarodni sud bi trebao pokrenuti istragu zbog kršenja ljudskih prava u Burundi od strane paramilivojnih postrojbi i vojske koje međunarodna E, zajednica e, također. E, govorili ste sporazum iz a O Kotonu smo imali mogućnost suspendirati razvojnu pomoć i to ste rekli da je vaš stav. Znači smatra li Europska unija i predviđa li komisija tu usredotočiti pomoć na humanitarnu pomoć, naime trebaju nam novac za izbjeglice, za borbu protiv kolere. Tu bi se mogao uzeti novac između, iz proračunskih sredstava za to, ali ako ćemo slati dodatna sredstva, ne vjerujem da ćemo time staviti Burundiju pod pritisak. I što se osim toga može učiniti osim promatranja izbora kako bi se govornice je prekinuta. Gospođa Kastaldo, dvije minute. Izvolite. Zahvaljujem, predsjedavajuća. Borba za demokraciju vodi se pred diktaturom u Crnoj Africi. To je problem Burundija o kojem se nagovori na radiju, na televiziji. Ali su mnogi prisutni kod protesta dok se okreću protiv Pjera Ankurunzize predsjednika koji je toliko slijepljen željom za moći da ne poštuje ustav i želi treći predsjednički mandat. I to pokušava učiniti pučem. To je protiv prava, protiv logike, protiv zdravog razuma, protiv dobrobiti njegovog naroda. Možemo reći da politika i vojska to e, svakako dobro e, upravljaju tom situacijom, ali E, pokušaj Inkurunzize da e, poveća tenzije u etničkom konfliktu e, svakako uspjevaju. Trenutno je došlo do kolapsa zbog velike inflacije, više nema novca, u državnim kasama ima više od 100 tisuća prognanika, vojska ne dobiva plaću i kolaps je pred vratima. Izvješće nas emisije pokazuje da nemamo kvalitetan dijalog između oporbe i pozicije. E, u Darem Salamu lideri su bili previše neodređeni, nisu bili odlučni, a e, branitelji demokracije su samo predstavnici civilnog društva. Kurunziza je arogantan upravo zahvaljujući ovakvom ponašanju, njihovom i našem ponašanju. Jer kad bi taj predsjednik znao da mi jedva čekamo da ga upoznamo u Americi, u Africi, u Europi, možda bi stao na stranu, možda kad bismo postavili jasne uvjete on bi to učinio i tako bismo imali demokratske izbore u Burundiju. Ponekad ako čekamo gubimo vrijeme. Mi nemamo vremena na raspolaganju, ali moramo odaslati koherentnu poruku. Moramo biti dosljedni, moramo graditi mir ciglu po ciglu i to će odrediti našu reputaciju. Ako bude potrebno za mir, ja ću u tome sudjelovati. Hvala. Hvala vam. Ako budete tako brzo govorili, bojim se da ćemo izgubiti e, informacije, previše informacija. Prihvaćate li e, plavi karton gospodina Martina? Slažem se sa svime što je rekao prethodni govornik, samo sam htio reći, kada sam ja bio u e, Burundi, jedini oni koji su sve ovo pokušavali pretvoriti u etnički sukob je vlada. Ovo su politički sukob i ne bismo trebali pasti u zamku da je ovo jedan etnički sukob. Hvala vam na pitanju. U potpunosti se slažem sa vama. Ono što sam govorio je da s ovog gledišta sporazum iz ruše je funkcionirao ali vlada Nkurunzize pokušava sada ponovno pokrenuti etnički sukob kako bi zadržao vlast. Zato mi moramo učiniti sve što možemo kako bismo izbjegli da ova igra predsjednika uspije i još jednom zapravo da ga um, da mu ostavi mogućnost trećeg mandata. Yes, you have a point of order. Imate li pitanje vezano uz poslovnik? Da, postupovno pitanje prema članku 191. Kolege su prije ustali i zatražili uh, zatvaranje, to jest prekid sjednice kao prosvjed E, na ono što se dogodilo jutros. Smatramo da se nešto mora učiniti, ali sada predlažemo kompromis u ime kluba EFDD. Predlažemo da se sjednica prekine do kraja dana kako biste nam dali vremena da razmislimo o nedemokratskom načinu na koje, na koje se stvari odvijaju u parlamentu. Hvala vam na ovom doprinosu. Sjednica je danas već jednom prekinuta, stoga mislim da ne mogu ispuniti vaš zahtjev, ali eto, uzeli smo to u obzir i prinijet ćemo poruku. A sada, govornica je prekinuta. Hvala vam. Dajem sada riječ gospodinu Eh, rad eh, divlja u Burundiju, nema mira. Eh, Ruanda joj je susjed, Hutu i Tuci su stalno žrtve masakra. To je multietničko društvo, ali se ne ponaša kao takvo. Ova dva tabora koja nisu homogana, to neće srediti stvar Eh, eh, Ex-prezident Kububoja je eh, sklopio u mir u Aruši. Nažalost, Pierre Kurunziza je ponovno oživio stara neprijateljstva. Gospodin Kurunziza se dočepao vlasti i neće pustiti iz ruku. Hoće treći mandat Europska unija mora reagirati i braniti e, ljudska prava. Mislim da trebamo iskoristiti kapacitet europskih institucija kako bismo učinkovito e, reagirali na ove kompleksne sukobe. Hvala. Hvala vam gospodine. Imamo još jedno postupovno pitanje. Želite li još jednom zatražiti prekid sjednice? Prema članku na koji se pozivate to nije moguće. No, ako želite postaviti neko drugo pitanje, mislim da govorimo o istom članku. Ako 40 zastupnika doma ustane i zatraži prekid sjednice, no mislim da sada to nije slučaj, to se u svakom slučaju mora dogoditi prije rasprave, ali izvolite. Sjednica se može e, prekinuti za vrijeme rasprave ili glasanja ako parlament to odluči na prijedlog predsjednika ili na zahtjev političkog kluba e, barem 40 zastupnika. Takav predlog e, o tome će se glasati. To smo učinili danas ujutro, u podne zapravo i sada molim da učinite isto. Hvala lijepo uvaženom zastupniku. Još jednom govorimo o istom pravilu. Zanima me imamo li 40 zastupnika koji podupiru ovaj prijedlog. Oprostite, riječ je o klubu zastupnika, ne o 40 ovdje piše 40 zastupnika ili klub zastupnika. Riječ je o klubu. Mislim da možemo svi vidjeti isto. Ovdje nije 40 zastupnika, predsjednik to nije tražio. Molim vas, smirite se i dopustite da dovršim rečenicu. Molim uvažene zastupnike da mi dopuste da završim rečenicu. Nadam se da me nećete ponovno prekinuti. Ako se to traži u ime kluba zastupnika morate reći u ime kojeg kluba i tko iznosi zahtjev. Ja sam to rekao, ovaj eh, zahtjev dajem u ime kluba evd Önök, önök azt hiszik, ha most hangoskodnak és dobolnak... A... Znači, vi mislite da ako ste glasni, da ćemo samim time ispuniti vaš zahtjev e, da vrijeme teče možda neki zrakoplovi već polječu. no čekajte da vidimo tko bi želio nešto reći u svezi s ovim prijedlogom izvolite Gospođo predsjednice, ovo je nedostatak poštovanja prema ovom domu. Ako ovi kolege, ako njih ne zanima situacija u Burundiju, jedino što mogu učiniti jeste napustiti vječnicu. Ovdje razgovaramo o vrlo ozbiljnoj situaciji i vi ne možete mijenjati dnevni red. Nama je bitno da razgovaramo o Burundiju i o onome što se događa ljudima u toj zemlji. ako vas to ne zanima, molim vas ustanite i odite. Hvala, A kérdésem az volt, hogy kíván valaki... Dobro, pitanje je bilo želi li netko nešto reći protiv ovog zahtjeva da se prekine sjednica, želi li netko nešto reći E, čime će podržati zahtjev da se prekine sjednica. Još uvijek imamo dovoljno rasprave, imamo, imamo vremena za demokratsku raspravu. Želite li nastaviti vikati ili ćemo e, povesti o tome demokratsku raspravu? Dat ću riječ onome tko je zatraži. Po, uvaženi zastupniče, glasovat ćemo kada ja kažem da ćemo glasovati. E, želi li sada netko nešto reći protiv ovog prijedloga ili e, za ovaj prijedlog? E, evo, izvolite. legyenek türelmesek. Sokkal mint E, molim vas budite strpljivi jer uvažena zastupnica ima pravo. Ne pokazujete poštovanje prema ovome domu, a ja vas molim da pokažete poštovanje prema ovome domu. Molim vas da se suzdržite od vikanja i da se ponašate na dostojanstven način kako to priliči ovome domu. Hvala vam da kako vi govorite dovoljno glasno da vas mogu čuti i bez mikrofona. Izvolite, imate riječ. Are you running the show now? You're giving the floor? hoćete li mi sada dati riječ? Ja razumijem da morate iskoristiti svaku priliku da skrenete pozornost na sebe. E, vi ste rekli predsjedavajućoj da je sramota, no moram reći da ono što je sramotno danas ovdje jest vaše ponašanje. Ponašate se kao mala djeca koja koriste priliku. Ovdje imamo ozbiljnu raspravu o ozbiljnoj temi, s nama je povjerenik, a vi sramotite ovaj dom time što ne pokazujete nikakvo poštovanje prema situaciji u Burundiju. Situaciji koja je iznimno teška, tamo ljudi strada iseljavaju. Stanje je dramatično, a vi nam ne dopuštate da završimo raspravu o toj temi. Da li ozbiljno to mislite? Nimalo nemate poštovanja prema toj temi, ne dopuštate nam da zaključimo raspravu, da dođemo do nekog zaključka i da možemo o tome glasovati. Nije li vas sram? Dopustite nam barem da zaključimo ovu raspravu. Znači, ovo je sramotno s vaše strane. Vas uopće nije briga za ono što se događa u Burundiju. Nemate deset minuta strpljenja da pričekate. Ako želite nešto reći ili razmisliti o nedemokratskom ponašanju, izađite i razmislite. Hvala vam lijepa, uvaženi zastupniče, na vašem doprinosu. Hvala. E, gospođo predsjedavajuća, čuo sam da mi je netko doviknuo da zašutim. Nadam se da će to biti primjećeno. Uvaženi zastupnici su toliko glasni da nisam čula taj komentar, ali smo ga zabilježili. E, izvolite gospođo, sada vi imate riječ. Hvala vam ovo je operati, ovo su operativne metode Europskog parlamenta, nismo ih mi odabrali i jutros je odgođena rasprava koja je vrlo bitna za gotovo 850 milijuna e, građana Europe. Mi se samo držimo e, pravila koja tu stoje. Pravilo govori da ako se javi jedan zastupnik e, koji će govoriti za i jedna koji će govoriti protiv. To je sada učinjeno i tražim od gospođe predsjedavajuće da otvori glasanje